Hello everyone. Dobar dan. Najprije nekoliko riječi o dnevnom redu. Nažalost, potpredsjednik Šešćović nije mogao doći, mora otkazati dolazak na današnji sastanak i to u posljednjem trenutku. To je zaista velika šteta, e, mora otkazati iz zdravstvenih razloga. Međutim, imali smo eh, dosta gust raspored prethodno na današnjem dnevnom redu, pa ćemo eto eh, imati dovoljno toga na dnevnom redu. Nećemo nužno raditi manje zbog toga što gospodin Šefčević nije tu. Ako nemate primjedbi, možemo smatrati da je dnevni red usvojen. U e, vašim materijalima za sastanak imate izvješće o izaslanstvu našeg odbora u Talin iz svibnja ove godine, dakle u Estoniji. E, sad smo već skoro u prosincu, jest da smo dobili to izvješće kasnije, ali eto. E, kao i obično, 21 jezik, odnosno prijevod na 21 jezik je moguć danas. Također smo poslali svima e, mailom i e, preporuke koordinatora, pa za slučaj da nemate primjedbi, danas ćemo krajem e, današnjeg sastanka to smatrati usvojenim. Dakle, sljedeća točka je izvješavanje o interinstitucijskim pregovorima koji se sada vode. Kao što znate, Govori se trenutno o nekoliko tema. Prvo, mehanizam za praćenje i izvješćivanje o stakleničkim plinovima. I imamo također i drugi trijalog o e, tematici e, podjele tereta. E, razmotrili smo tehničke aspekte, naročito što se tiče podvrgavanja samim standardima i kao što znate treba još uvijek doći do dogovora. Međutim, iako je bilo e, razmimoilaženja u mišljenjima između vijeća i parlamenta, ipak sve je teklo u konstruktivnom duhu, tako barem mislimo mi iz parlamenta. Neke stvari će se razmotriti kasnije nakon što se još stručni stručno o tome izjasni. Što se pak tiče Lulu CF-a, održan je drugi neformalni trijalog 22. studenog. Parlament i vijeće su podržali čitav niz pitanja koji su usvojeni na tehničkoj razini. Također dogovorili su se oko niza drugih pitanja, raspravljali o politički osjetljivim pitanjima, recimo o fleksibilnosti upravljanja šumoma, i isto tako referentnim razinama za šume. O tome se raspravljalo, a pregovarači su odlučili da će niz e, pitanja prebaciti na tehničku razinu o kojoj će se trebati govoriti prije nego što li će u Strasburu za vrijeme sljedeće plenarnog e, sjednice e, održati sljedeći trijalog. Što se tiče postupovnih e, pravila, vezani za pitanja okoliša, prvi i posljednji trijalog o postupovnim pravilima izvješćivanja po pitanju okoliša održan je 22. studenog. Dva su zakonodavca imali su vrlo bliska stajališta po pitanju gotovo svih amandmana pa se vrlo lako došlo do privremenog dogovora, a naročito članak 24. te odluke e, potrebno je dakle da se njega jako poveže sa revizijom emisijskih trgovanja emisijskim kvotama. Dakle, nakon što su sve dok ne riješe pitanje vezane za ETS, parlament i vijeće, odlučili su da pričekaju s dogovorem, naročito u očekivanju u smislu pravne dosljednosti paketa vezano za otpad. Najvjerojatnije sljedeći će se sastanak na tu temu održati u siječnju. Sada peta točka vezano za europske strategije i e, sustav, prometni sustav u Europi, izvješće gospođe Moze, To je izvješće na vlastitu inicijativu odbora TRAN. Predat ću sada najprije riječ izvjestiteljici, nakon toga izvjestiteljima u sjeni, a nakon toga i drugim zastupnicima. Gospođo Šalde, molite, izvolite. Hvala lijepa. Mi iz odbora za okoliš, evo čekam da svi stave e, stave slušali ste, ću danas govoriti danski. Dakle, što radimo ovdje na odboru ENVI? Mi ovdje pišemo izvješće za odbor o prometu zato što je Europska komisija ovoga tjedna obilježila godišnjicu komunikacije o strategiji e, prometa sa malim stakleničkim emisijama. To je prvi korak ka jednom više automatiziranom načinu prometovanja. Cilj našeg odbora ENVI, koji ovdje pridonosi onom što radi odbor TRAN, je taj da nam nove tehnologije moraju otvoriti nove mogućnosti u sektoru prometa. Moći ćemo imati nove usluge i bit će to pokretač razvoja prometnog sektora. Imaćemo više tehnoloških inovacija, a imat ćemo i nove poslovne modele na taj način. Digitalizacija će svakako utjecati na sektor prometa. Također je važno naglasiti a to i stoji i traži tragedija, e, e, ta e, revizija jednostavno da se ne radi samo o većem broju radnih mjesta i o gospodarskom rastu, već da moramo jako raditi na održivosti prometnog sektora. Sve to kako bi se nove digitalne tehnologije mogle koristiti da uspostavimo prometni sustav koji želimo, dakle prometni sustav s niskim emisijama stakleničkih plinova. Potencijal e, smanjenja e, e, kako CO2, tako i dušikovog oksida i dioksida. Sve je to moguće, sve to mi želimo i sve to mogu omogućiti digitalne tehnologije. Digitalne tehnologije morale bi omogućiti našim vozilima da e, bolje međusobno komuniciraju, bolje nego li sada. I tako da ćemo imati i e, manje buke koje će ta vozila praviti jer uspijemo li u svemu tome imat ćemo puno bolje bolje korištenje energenata za to. Strategija je dobra kao takva, otvorit će nova radna mjesta, a Europa će se naći u prvim redovima definiranja normi pametnog načina prometa. Ovdje u odboru za okoliš treba staviti težište e, na to da sve ovo mora biti napravljeno kvalitetno i e, da se može koristiti, da štiti okoliš, e, klimu i da se to pozitivno odrazi na javno zdravlje. Smanjit će se također i dušikovi osidi, ugrični dioksid, a smanjit će se i buka vozila. To će dakle biti pozitivno za javno zdravlje. Potencijalno, dakle, bit će pozitivnih aspekata u prometnom sektoru bit će e, i drugih pozitivnih aspekata za ljude ako bude manje nesreća. I dakle, s jedne strane moramo se radovati e, cijelom tom napretku, ali moramo biti i oprezni. Održivost i niske emisije moraju biti ciljevi koji se moraju ispuniti kada krećemo sa uspostavom pametnih prometnih sustava. Ne radi se dakle samo o gospodarskom rastu, već i o zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i instrumentima koji koristimo da sve to postignemo, sve ono što je u skladu s Pariškim sporazumom. Znate kako situacija stoji s mišljenjima? Mišljenja su kratka, ali i nemamo puno mjesta kada ih pišemo. Ali uzet ću u obzir sva e, vaše, e, sve vaše primjedbe i e, to kako bi naše mišljenje bilo dobro mišljenje i da odboru za okoliš kažemo da trebamo imati dobre prometne sustave, ali oni moraju istovremeno biti i održivi i nadam se da ćemo zajedno doći do dobrog sporazuma, odnosno dobrog mišljenja. Hvala lijepa. Sada ću se okrenuti izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Demesmaker ima prvi riječ. Vi ste, čini se, prvi na redu. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da zahvalim izvjestiteljici za ovaj prijedlog mišljenja. Činjenica jest da su očekivanja velika kad se radi o e, sustavima e, za promet koji su dakle pametni i e, koji međusobno dobro komuniciraju. Oni trebaju biti sigurni, učinkoviti i upravo privlače jako puno ulaganja. A ovo što sada gledamo je zapravo dobar signal kako bismo pokazali da Europska unija želi biti u prvim redovima. Ja sam iz Flandrije, ovdje zastupam Flandriju i ona već jako puno sudjelove u ovim eh, pametnim eh, prometnim sustavima sudjeluju u e, projektu Citrus koji treba jako e, poboljšati situaciju vezano za kamione. Zahvaljujući interoperabilnosti sustava, e, situacija s kamionskim prometom bi se trebala poboljšati. Kolegica Šaldemoze osvrnula se na to sasvim ispravno. Trenutno na tom pitanju surađuje i Nizozemska i Francuska i Ujedinjena kraljevina kako bi imali zajednički projekt. Europska unija mora prije svega biti tu kako bi olakšala interoperabilnost te kako bi imala neutralnu tehnologiju. Ti e, spametni prometni sustavi trebaju također pridonijeti boljoj kvaliteti zraka, boljoj e, energetskom e, učinkovitosti, ali se također moraju pozabaviti i dugoročnim pitanjima, te sagledati kako spregu mogu imati intermodalni promet i javni prevoz, i također u privatnom i javnom sektoru koji bi trebali jedan i drugi ući u sustav e, pametnih prometnih sustava. <clears throat> Nadalje, e, javljaju se elementi borbe protiv e, terorizma. Mislim da će ta pitanja obrađivati odbor LIBE. Ovo i prijedlog mišljenja jako je dobar, možda uz jednu malu zadršku, a ona je vezana za e, zakonske aspekte. Moramo dakle poboljšati zakonodavne okvire, ali već imamo direktivu koja postoji u tom smislu i mislim da bi se ona trebala u potpunosti primjenjivati, što osim svega sama Europska komisija i predlaže. E, I vrlo ću rado surađivati s izvjestiteljicom na konstruktivan način. Hvala. Hvala kolegici što je jako dobro priredila ovaj prijedlog mišljenja. Ona je u njega uključila sve što nas brine i jako mi je drago da odbor ENVI radi na zaštiti okoliša i na smanjivanju emisija u prometu te da uzima u obzir utjecaj koji to ima na zdravlje na dušikove te naravno da uzima u obzir smanjenje emisija dušikovih oksida i na e, ugljični dioksid. To je naročito problem u urbanim središtima. Moramo jako paziti na to kako da čestice PM5, e, PM10 e, i mikročestice smanjimo. Oni predstavljaju veliki problem. Jer e, takve <clears throat> čestice naše tijelo e, apsorbira, a to ulazi u tijelo i postaje karcinogeno. Ne bude li Evropska unija predvodila i ne budemo li mi radili na tome da se u potpunosti ostvari potencijal koji nude integrirani prevozni sustavi, netko će to napraviti umjesto nas. A smatram da su naši istražitelji zaista oni koji predvode kad se radi o tim pametnim sustavima. Prema tome moramo im dati više mogućnosti, više sredstava. Trebamo također usvojiti zakonodavstvo koje će im omogućiti da se sve te ideje e, pretoče u stvarnost i e, kako bi se na taj način uklonile prepreke za testiranje u državama članicama. Naime, vrlo često zakonski propisi predstavljaju prepreku za e, brzo provođenje rezultata. Iz tih razloga dolazi do kašnjenja koje može trajati 3 do 5 godina zato što velik broj država članica nema odgovarajuće e, zakon kako bi primijenili ove sustave. E, zaključno mogu samo reći da u Europi imamo direktive, to je točno, međutim te se direktive nedovoljno dobro provode. Mislim da je potrebno državama članicama dati bolje podsticaje jer nije realno u protivnom e, očekivati da će oni to primijeniti. Mi možemo napisati kakav god zakon želimo. Jer ako tih 27 ili 28 država ne surađuju sa e, istraživačima i tvrtkama, E, koji se time bave, sve će to ostati samo mrtvo slovo na papiru. Mi moramo biti ti koji ćemo dati primjer, a ne e, samo e, mi moramo posjetati takvu vrstu razvoja. zaista se radujem suradnji s izvjestiteljicom i bit će mi drago da zajedno surađujemo. Sada ću Puno hvala. Ne govorim sada u ime našeg izvjestelja u Sjeni. Dopuste vi da kažem nešto u osobno ime. Za nas ovakva strategija vezana za pametne i međusobno povezane sustave jest važna. Svakoga dana u gradovima imamo ogromne prometne gužve. Iako se puno vremena troši u prometnim gužvama, a osim toga to je loše po okoliš. Najprije ću zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću na vlastitu inicijativu. E, što se tiče zaštite podataka, naravno treba zaštititi osobne podatke i moramo uzeti u obzir potrošača. S druge strane, ono što je vrlo važno po mom mišljenju jest uloga gradova i općina kada se radi o e, prometu na e, lokalnoj razini. Moramo surađivati i ne smijemo nikako zaboraviti taj e, prevoz svakodnevni, dakle u blizini a isto tako moramo razmišljati o toj interoperabilnosti. Različita vrsta vozila stavlja se na raspolaganje. Morali bismo imati e, informacije u stvarnom vremenu o e, postajama gdje se mogu ponovno puniti baterije. Hvala. A sada gospodin Van iz Europske komisije ima riječ. Dobar dan, hvala što ste pozvali Europsku komisiju i dali joj mogućnost da prokomentira ovu strategiju. Pozdravljamo podršku koju nam dajete jer točno je da je cilj ovoga što radimo od pametnog E, sustava jest sigurnost na cestama i učinkoviti promet. A ta dva aspekta međusobno su povezana jer prilikom najmanjeg incidenta stvaraju se ogromne prometne gužve, a osim toga to se odražava i na okoliš. Trebamo dakle ne samo poboljšati protok prometa, već trebamo također cestovni promet puno bolje integrirati s drugim prometnim e, načinima prometovanja. Moramo imati dovoljno parkirališta. Vjerujemo, naglašavam, da već puno potpore postoji. Prije otprilike 15 dana u Taljinu e, smo e, proslavili veliki sustav 16 zemalja plus jednu gdje smo radili na puno boljem povezivanju cestovnog prometa e, prekogranično i to ide od svih vrsta prometnih sredstava, a od e, različitih vozila, e, kamiona, kamiona s prikolicama i tako dalje. A vjerujemo da kako oni koji upravljaju cestama, tako i automobilska industrija zaista može u tome nešto postići i da Europa prethodi u ovom, eh, na ovom planu. Hvala gospođo Šaldemoze, evo možete zaključiti. Eh, eh, Hvala, ja bih zahvalila svim kolegama. Ovo, ovo mišljenje je poprilično kratko, i mnogi su sudjelovali u njegovoj izradi. Hvala vam lijepa. Hvala. Rok za Manmane je prvi prosinac. Smo ovaj, već ovog tjedna, dakle u 11 sati. Glasat ćemo u siječnju, a glasanje u tranu i u veljači. Idemo na dakle, prigovor u skladu sa člankom 106, fosfati u mesu. Zastupnica Šaldemoze je odgovorna dakle, za ovaj dosje i izvolite, imate ponovo riječ. Hvala vam. A evo nastavljam. Prelazimo na sasvim drugačiju temu. Imamo prijedlog komisije kojim se mijenja postojeća, postojeća uredba, dakle 133 kroz 2008 E, riječ je o izmjeni koja se tiče upotrebe različite vrste fosfata, prije svega se to tiče zamrznutog e, mesa, tipa kebab, giros e, i slično. Trebamo uzeti to u obzir kada govorimo o ovoj vrsti dakle, dodatka ovim prerađevinama. Naime, imamo i prirodne izvore fosfata koji ne predstavljaju opasnost ili rizik za ljudsko zdravlje, odnosno probavni sustav. Međutim, imamo i onu kategoriju dakle tvari, umjetnih tvari koje su nešto problematičnije za ljudsko zdravlje. I dakle dodavanje ovih tvari eh, ljudskoj hrani može predstavljati problem. Imamo ovdje i prigovore koje smo dobili iz eh, strane stručnjaka, dakle naime oni smatraju da visoka razina fosfata može dovesti do povećanog, povećanog rizika dakle od bolesti. I to znači da se ovime trebamo mm, hitno pozabaviti usko, u tijeku je izrada mišljenja e, dakle, od strane Europske agencije za sigurnost hrane, ali evo ja sam ovdje htjela istaknuti da imamo dakle, podjelu na prirodne fosfate koji nisu opasni i problematični i ovaj e, dio koji se tiče umjetnog, umjetnih tvari, zato imamo prigovor vezano uz prijedlog komisije, smatramo da treba biti opreznim, ne smijemo donijeti odluku prije nego što EFSA predstavi svoje izvješće na ovu temu, to će biti iduće godine. Znamo koji je kontekst u kojem radimo i trebamo dobro razmisliti o davanju odobrenja, dakle za stavljanje na tržište velikih količina ove tvari. Imamo također velik broj onih koji ne konzumiraju svakodnevno ovu vrstu mesa, međutim došlo je do, svoje, do svojevrsnog buma fast fooda u Europi i zato ovo predstavlja područje našeg eh, interesa. Mm, to može dovesti i do pojave eventualno novih vrsta bolesti, zato i prethodno nismo odobravali velike količine ovih tvari u ljudskoj prehrani i moramo zadržati ovo stajalište dakle, naš e, prethodno iskazani stav kada je riječ o korištenju ove vrste umjetnih dodataka. Sigurna sam da ćemo čuti ovdje još različitih mišljenja, ali ja smatram da je važno istaknuti da ne možemo prihvatiti u ovom trenutku ovo izvješće komisije. Smatramo da se mora pričekati evaluacija EFSE. Moramo primijeniti načelo predostrožnosti zato što već sada imamo razloga za e, brigu jer, ponavljam, riječ je o tvarima koje ne nalazimo u prirodi. Dakle, naš je prijedlog da se ovo odbije. Ne možemo također prihvatiti ono što stoji u aneksima 2 i 3. Moramo primijeniti načelo predostrožnosti u ovom slučaju, tako je bilo u nekim prethodnim slučajevima. Dakle, nakon što EFSA predstavi svoju evaluaciju možemo donijeti mišljenje jer nam je izuzetno jako stalo do zdravlja naših građana. Zato pučujemo ovaj prigovor, riječ o instrumentu koji nam je na raspolaganju, moramo ga koristiti da bismo zaštitili interese građana. Zeleni će tu predstaviti dodatne argumente, ali evo, smatramo da, da vrijedi ostati na liniji prigovora. Ja mislim da se komisija neće naročito uzrujati oko ovog vašeg stajališta. Svi su zainteresirani za zdravlje građana. Gospodin Štas, izvolite. Zastupnica Šaldemoze je dobro objasnila o čemu je ovdje riječ. Dakle, riječ je o dodavanju umjetnih fosfata, dakle u mesu koje se koristi za girose, za kebab. U fast foodu fosfat 38, eh, 41, Komisija ovdje želi prilagoditi e, aneks uredbi, ali smatramo da to ne bi smjeli učiniti na osnovu postojećeg zakonodavstva i ovdje treba biti ispunjen čitav niz preduvjeta. Prije svega je riječ o dostupnim e, znanstvenim dokazima, dakle ocjena rizika, zdravlje građana ili pojavno zdravlje. E, ne smije biti zavaravanja potrošača između ostalog. U rezoluciji koja se nalazi pred vama i o kojoj ćemo sutra glasati možete naći dovoljno argumenata koji dokazuju da se ovi kriteriji nisu ispunili do sad. To je rekla kolegica Šaldemoza, imamo dakle potporu znanstvenog e, sektora, postoji opasnost za javno zdravlje. Ovo je loše za nastanak, e, za mogući nastanak dakle bolesti krvožilnog e, sustava. Ali potrebno je čuti dodatnu dakle evaluaciju EFSA koja će se izraditi tijekom iduće godine. I dok ne dobijemo dakle taj tekst, mislim da moramo odbiti prijedlog komisije. fosfati se mogu dodavati prerađevinama da bi se zavarali potrošači, to je povezan čitav niz prijevara, to dovodi do većeg udjela vode u mesu koji se prodaje, dakle meso, meso se prodaje pod meso. Tu se varaju potrošači. Nadalje, svoje izvješća kažu da ova praksa nije potrebna, da nije tehnološki potrebna, da postoje alternative. I zato smatram da nisu ispunjeni uvjeti iz uredbe iz 2008. Potom, kao što je kolegica rekla, ovaj se dodatak koristi u fast foodovima, dakle industrija brze hrane, hrana koja se jede izvan doma, tamo nema etiketiranja, nema označavanja proizvoda, dakle kupac e, ne zna što doista konzumira. Komisija često naglašavala da je izuzetno teško pratiti situaciju u industriji prerade mesa, o tome su se povele brojne rasprave. Imamo i različite inspekcijske sustave, različite tehnike proizvodnje, ali za nas je dakle tim gore da se predlaže da se e, ozakoni nešto što nije moguće na odgovarajući način kontrolirati. Dakle, to morate moći prije nego što dozvolite ove, ove tvari na tržištu. Poštovani kolege, kolegica Šalde Moze i ja smo ovdje pronašli dovoljno razloga zbog kojih smatramo da nema razloga da damo svoje, svoju dakle, dozvolu upotrebi ovih tvari. Hvala lijepo. Sljedeća kolegica. Mm, zastupnik Pelet, izvolite. Mi smo iz istog kluba. Hvala vam. Nekoliko riječi u ime kolegice Zomera, ona naime još uvijek putuje u Brisel. Nekoliko dakle, protuargumenata onima koje smo malo čas čuli. Prije svega, dakle, ovi mogući negativni učinci na zdravlje. Imamo ocjenu EFSE od prije nekoliko godina, točno iz 2013. Govori se da nije moguće o tome donijeti jasan zaključak. Nadalje, Dakle, nema e, potrebe u tehnološkom smislu da se oni ove tvari koriste, ali znamo da ove tvari povezuju sirovinu i zato se i koriste upravo u industriji fast fooda, evo to vele stručnjaci. Dakle, postoji e, tehnički e, zahtjev dakle, za upotrebu fosfata. Nadalje tvrdi se da se time zavaravaju dakle, potrošači jer ova tvar zadržava veliku količinu vode u mesu. To nije ono što mi želimo, to je ono što nitko ne želi, a moj protu argument je da se radi o konzumaciji dakle, mesa izvan vlastitog doma i kada govorimo dakle o i odrescima koji su smrznuti oni sadržavaju dakle visoku stopu vode, o tome se progovara i u uredbi iz 2011. i tamo nema problema. Potom e, činjenica da potrošači nisu dovoljno informirani o proizvodima dakle, koje konzumiraju dakle, u ovim prerađevinama, naročito u smislu fosfata, tu je članak 44. Države članice mogu ovdje donijeti nacionalne propise vezane o ovako s pripremljenim prerađevinama. Dakle, po nama prijedlog komisije raznjašava, dakle da se ova vrsta ovako duboko smrznutih komadića e, mesa plasira na tržište, da mogu sadržavati jednaku količinu fosfata kao pečeno meso, dakle imamo zakonsku regulativu vezanu uz to već čitav niz desetljeća i to time bih evo dopunio ovu našu listu protu argumenata i dozvolite nam da se zbog svega navedenog ne slažemo sa ulaganjem prigovora dakle, na ovaj prijedlog. Hvala. Želi se još netko javiti za riječ? Dobro, onda bih ja postavila pitanje. Imamo dakle informacije koje smo dobili iz ovog tehnološkog centra koji je izradio, koji je izrazio zabrinutost vezano uz ovaj dosje. Raspravljali se o ovome sada u SAD-u, hoće li se zaboraviti upotreba fosfata u mesu? A ovo je za ove prigovarače pitanje. Želi se još netko javiti? Zastupnica Konečna, izvolite. Hvala vam, evo samo kratko u ime kluba. Mi podržavamo prigovor. Ovdje nije pitanje hoć eh, ražnjića koji se prodaju u fast foodovima već je riječ e, o zaštiti potrošača i time bismo se trebali baviti ovdje kao europski zastupnici. Rečeno je da EFSA trenutno preispituje dakle, sigurnost ove vrste fosfata i ova evaluacija će biti dovršena za otprilike godinu dana. I zato bismo i komisija i mi trebali u tome pronaći e, dodatnu motivaciju da omeđu vremenu ne donesemo neke nepromišljene korake. Dakle, svako korištenje ovih dodataka u hrani e, treba se pažljivo analizirati. Koliko dakle znamo da EFSA izrađuje mišljenje, onda bismo trebali to mišljenje pričekati. Jer tek tada ćemo moći ozbiljno, odnosno odgovorno ustvrditi da je načelo predostrožnosti dodatna vrijednost europske politike i da se zbog toga europski građani mogu osjećati sigurnima. U Češkoj se borimo protiv prijevara u prehrambenoj industriji, dakle raznih zloporaba i ovih tvari koje se koriste da bi se dodala voda mesu, a sada da bi se povećala težina mesa. Trebali biste pomoći državama članicama da se uspješno bore protiv ovakvih vrsta prijevara, vi na ovaj način želite širom otvoriti vrata ovoj, ovoj, ovoj nepoštenoj praksi. I to ne mogu prihvatiti. Zato bih vas zamolila da podržite, da podržite ovaj prigovor. Hvala kolegama na e, dosadašnjoj potpori kažem, nas ne zanima funkcioniranje fast foodova, već nas zanima e, dakle, zaštita potrošača i stoga bismo trebali podržati ovaj prigovor. Izvolite. thank Hvala vam. Ovdje govorimo o upotrebi fosfata u zamrznutim vertikalnim komadima mesa. Ovime se bavimo od 2015. I do u detalje smo o ovome raspravljali u skopu dakle u sklopu e, stasenaka stručnjaka. Naročito kada je riječ dakle, o korištenju dodataka hrane istim povezanim zakonodavstvom, tu su utjeca, tu su sudjelovali u velikoj mjeri nacionalne stručnjaci. Što se tiče članka 6, dakle, regula, uredbe 1.3.3.3 Dodatak se može uključiti na popis Europske unije, jedino koliko se ispuni čitav niz uvjeta. Dakle, znanstveni dokaz ne smije predstavljati opasnost po zdravlje potrošača u mjeri dakle, koju se namjerava koristiti, ukoliko postoji nekakva tehnološka potreba koja se ne može ispuniti na drugačiji način, potom ne smiju se zavaravati potrošači, dodatak hrani mora imati prednosti, donijeti korist za potrošače i dakle ispunjavati uvjete koji su malo čas navedeni. Dakle, možemo se pozabaviti svim ovim uvjetima, prije svega riječ o sigurnosti upotrebe fosfata. Nju je ocijenio znanstveni odbor za hranu još tamo 1991. I imamo maksimalni unos od 17 mg po kilogramu težine je utvrđen kao granica Oni se koriste u čitavom nizu proizvoda, to su mesni proizvodi i tako dalje. To obuhvaća dakle i ove mesne komadiće koji su vertikalno poslagani, o njima danas govorimo i oni nemaju dakle značajan utjecaj na opću izloženost fosfatima. Nakon zahtjeva komisije EFSA je 2013. radila na preispitivanju dakle, rizika po zdravlje koji se mogu dovesti u vezu sa fosfatima i nakon te ocjene EFSA nije dovela u pitanje prethodno mišljenje i zaključak znanstvenog odbora za hranu koji je dakle odredio ovaj dnevni maksimalni unos e, koji se smatra sigurnim, koji sam malo čas spomenula. Imamo u tijeku preispitivanja, dakle vezano uz odobrene aditive, ne samo uz fosfate, već tu čitav niz stvari. Rok za to je kraj 2018. U tom kontekstu će se prikupiti i znanstveni dokazi, njih će EFSA i izanalizirati. Komisija pažljivo prati ovaj postupak. i ukoliko ocjeni da je potrebno poduzeti korake, komisija će to učiniti. Dakle, do idućeg mišljenja EFSA o fosfatima vrijede prethodno utvrđene vrijednosti. Dakle, to je bilo vezano uz sigurnost, nadalje tehnološka potreba, ona je prepoznata za dakle, određene kategorije mesnih prerađevina, potrebno, to je potrebno radi njihove stabilizacije, radi povezivanja ovih komadića mesa u proizvodu, zato što to omogućava homogeno zamrzavanje i spriječava dakle nastanak štetnih travi, tvari, već time dakle ulazimo u područje sigurnosti hrane, s tim u su utvrđeni negativni učinci. Nadalje tu je zahtjev, dakle u skladu s kojim se ne smije zavarati potrošače, kada govorimo o sektoru business to business, dodavanje vode mm, se mora navesti, to je predviđeno dosadašnjim propisima, što se tiče količine vode u pečenom mesu koje je potom zamrznuto, korištenje fosfata ne dovodi do povećane količine vode kao ishod, kao posljedica dakle, zagrijavanja do ta vode, voda se više ne nalazi u konačnom proizvodu, Međutim, države članice i u skladu sa trenutnim zakonima imaju mogućnost donijeti i nacionalne mjere kada je riječ o informiranju potrošača, dakle vezano za ovu vrstu prerađevina, a i za druge vrste mesnih prerađevina. Što se tiče prednosti i koristi za potrošača, fosfati pomažu u obradi, dakle ova vrsta ovako predstavljenog mesa, tu se prevenira dakle ovo eventualno neravnomjerno zagrijavanje proizvoda što pozdravljamo. Na koncu komisija je mišljenja da nacrt uredbe ispunjava sve uvjete iz članka 6 navedene uredbe, dakle 1333 iz 2008. Hvala lijepa. Hvala vama. Sada se vraćamo na autore. Gospođa Moze, najprije, onda gospodin Stas. Najviše hvala. Evo, najprije želim ponoviti razloge zašto smo uložili ovaj prijedlog e, jer smatramo da treba sačekati EFSIN-u ponovnu evaluaciju koja je stavila ovo visoko na popis priju svojih prioriteta i on će napraviti novu reviziju kroz godinu dana. Vjerujemo da od kako se vode međuvremeno nove nove razgovori među znanstvenicima, ovim novim dodacima, smatramo da je važno sačekati i vidjeti što će EFSA iznjedriti. I htjeli bismo saslušati EFSU, a to je njihovom planu rada i zato smo tražili barem još godinu dana prije što se donese bilo kakva odluka ovdje. Dakle, to je naš glavni argument, želimo saslušati EFSU i njihove zaključke. U biti glupo je sad odmah odobriti promjenu uredbe, a ne sačekati tu dodatnu godinu i na taj način bi se moglo malo duže zaštititi potrošače. To je naš osnovni argument ovdje. Ja ne znam koji su njihovi kriteriji predsjednice u Sjednjim američkim državama. Znam da postoje neke znanstvene brige koje postoje tamo kod njih, ali ne znam zakonodavno što su oni uzeli razmatranje, što su pomislili, što, što su uzeli u obzir da naprave, ali mi u Europskoj uniji imamo svoje kriterije koji znatno više i ne bismo trebali njih gledati, već razmisliti što je nama najvažnije ovdje. Najpša hvala. Ja se mogu samo složiti s ovim što je rekla kolegica. Želim bih samo jednu stvar reći, gospodin pođi Somer posredstvom gospodina Beleta. U biti, želim reći da u EFSINoj studiji nema nikakvih konačnih zaključaka glede javnog zdravlja, no EFSA istovremeno kaže da će napraviti reviziju do kraja 2018. jer određene stvari još nisu dovoljno jasne i ono što je upravo rekla gospođa Šaldemoze da, i gospođa Zomer navodno klima glavom i kaže da je to nemoguće tehnološki gledano. Nemam sumnje u to, vjerujem, jer jedan dio, barem sektora, koristi druge postupke. No ona kaže, evo mi vam prodajemo meso bez, u kebabu bez dodatnog fosfata, dakle tehnički, tehnološki gledano je očito moguće prodavati i koristiti to meso, a da se ne dodaje fosfat. Inače primio sam znanje na ovo, ovo što je rekla predstavnica komisije. Dodavanje fosfata ne čini meso težim, ne dodajemo na težini, Dakle, tu se ne dodaje voda, što neće izazvati povećanje cijene, no u medijima se može pročitati da je to nešto bi trebalo provjeriti na terenu, bolje to analizirati, jer sve informacije koje nam dospjevaju tome nisu u potpunosti jasne. Dakle, otud ovaj argument prema kojem bi trebalo sad, za sad odbaciti prijedlog komisije i sačekati zaključke EFSINE studije. Jednom kada to vidimo, onda ćemo razmotriti da li se može pristati na njihove zaključke ili ne. Predsjednica, želim, želim se dovezati na ovo što je rekla gospođa Šaldomoza 2013-2014. Imali smo čitav niz studija koje su objavljene nakon prve ocjene EFSE i utjecaj koji to moglo imati na američko zakonodavstvo ne znamo koliki je, no to se može provjeriti i vidjeti na bilateralnoj razini. Hvala vam. Evo, nacionalna knjižnica ljekova u Sjedinjavečkim državama će, nadam se, procijeniti studiju EFSE i vidjeti. Dakle, toliko glede rasprave. Sutra glasamo na NVU u ovom pitanju, a na, ukoliko to bude usvojeno u, prosin, u prosincu na plenarnoj. Sada prelazimo na sporazum sa Švicarskom. Švicarskom konfederacijom o povezivanju njihovog sustava trgovanja emisijskim jedinicama s našim ITS sustavom. Nije li to lijepo? Gospodin Fjellner je izvjestitelj, no njega danas u uvodnom dijelu mijenja gospodin Belet. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, predsjednice. Izvjestitelj Fjellner zamolio me da u njegovo ime kažem par riječi tim prije što sam donekle upoznat sa dosijevom. Dakle, spreman sam to učiniti s velikim zadovoljstvom. Ovdje se radi o dosjeu gdje je uloženo puno truda u pregovorima između Europske unije i Švicarske. Pregovori su započeli prije šest godina. Ovo je dakle zaključna faza postupka pregovaranja na koji gledamo blagonakleno. Vijeće institucionalno gledano usvojilo je odluku koja, kojom se odobrava potpisivanje sporazuma između Europske unije i Švicarske o pozivanju sustava trgovina emisijama između švicarskog i europskog. Švicarski je donekle manji od europskog, naravno, no kao što rekao institucionalno gledano, mi eurozastupnici moramo dati odobrenje za to. da dakle, tu se radi o da ili ne. Ne radi se ovdje o nekoj rezoluciji ili drugom, drugom vidu teksta, već o tome da li odobravamo ili ne. Ja mislim da svi slažemo da je ETS koji smo zadnjih tjedana i mjeseci uspješno reformirali pod vašim vodstvom predsjednice, mislim da svi slažemo s tim da, ili barem velika većina nas, da je to ugalni kamen e, nove e, ekološke politike, jedan od e, glavnih alata za smanjenje stakleničkih, emisija stakleničkih plinova. Dakle, povezivanje našeg sustava trgovine emisijskih jedinica i s drugim sustavima diljem svijeta, a prvi će bi švicarski sustav, jest poput pravog ručeg krumpira. Tako je bilo na Bonskoj konferenciji od prije dva tjedna. Dakle, ovo je mali, ali važan korak ka e, planetarnom e, sustavu trgovanja emisijskim jedinicama i o tome možemo sanjati u biti da to bude jedan sustav koji će biti usvojen narednih godina i desetljeća. Evo, nadajmo se da će to biti riješeno narednih nekoliko godina. U svakom slučaju povezivanje od dva sustava ETS-a, veliki europski ETS i donekle manji švicarski ETS, širi naravno tržište i povećava mogućnost dodatnog smanjenja stakleničkih klinova. I naravno u konačnosti ovo povećava i učinkovitost tog sustava kako bi se navelo i druge svjetske dionike da prate ovaj prijedlog. Mislim da je ovo jedinstvena prigoda. Ovdje možemo pokazati da kombinirani sustavi mogu učinkovito funkcionirati i to uspješno. I to je razlog što je izvjestitelj predložio da se na sutrašnjem glasanju odobri zaključivanje ovog sporazuma i vjerujem da možemo računati s velikom većinom podrške za ovakav sustav u našem domu. Hvala lijepa. hvala. Istina je da je to od velikog značaja i da je to strateška misija Europske unije da uvjeri dionike diljem svijeta da nam se pridruže u provedbi sustava ETS. Dakle, jako je pozitivno to što se Švicarska s nama slaže po ovom pitanju. Sada se osvrćem izvjestiteljima u Sijeni. Gospodin Parnju je prvi. Predsjednice, uvaženi kolege, da, kao što je to pri koji čas e, gospodin Beletu u ovo ime podsjetio, situacija je hitna, klimatski gledano. Suočeni s tom situacijom moramo mm, povećati broj saveza na europskoj i svjetskoj razini. I ovaj sustav povezivanja ET sustava Europske unije i Švicarske, koji bi trebao profunkcionirati 2019. godine, po mom mišljenju predstavlja savršen primjer ove nove suradnje. I po prvi put Europska unija će povezati svoje tržište ugljika sa trećom zemljom i 2019. godine sudionici u tržištu ETS-a Europske unije moći će dakle koristiti i alokacije iz švicarskog sustava kako bi bili e, kako bi ispoštovali svoje obveze i tako dalje. Dakle, to povezivanje će dati svoj doprinos dobrom funkcioniranju sustava, poboljšanju sustava trgovine emisijskim jedinicama i nadam se da ćemo u konačnici dobiti čvr, dobro, čvrsto tržište. E, kao socijalisti i demokrat ja sam e, za potpisivanje ovakvog sporazuma, no što se tiče forme same, bilo bi lijepo da smo dobili na raspolaganje više informacija o sadržaju ovog sporazuma, tako da bismo u buduće željeli da Europska komisija uloži dodatni napor kako bi bila transparentnija u izradi i zaključivanju ove vrste ugovora. Eto, predsjednice, uvaženi kolege, to sam htio reći u ime svog kluba zastupnika. Najviše hvala. Sada gospođa Konečna ima riječ. Hvala predsjednice. I mi pozdravljamo zaključivanje ovog sporazuma, iako mi imamo donekle drugačije, drugačiju percepciju sustava ETS-a od drugih klubova zastupnika u parlamentu, no u svakom slučaju dobro imati jedan globalni sustav ili barem težiti istom. Kad bismo imali ovaj sustav samo na uniji ne bismo mogli stvariti učinak kojem doista težimo. Europski parlament napravi veliki korak naprijed prije dva tjedna i to zajedno s vijećem. I sada konačno imamo nešto za ponuditi svojim partnerima. Imamo rješenje koje možemo ponuditi. Tako da bismo trebali podržati svakoga tko se želi pridružiti našem sustavu. Nadam se da ćemo u narednim godinama, a ne desetljećima, biti u stanju ostvariti jedan sustav koji će doista biti planetarni. Zamislimo, eto, kad bismo imali dobar sustav u našem dijelu svijeta, sigurno ne bismo htjeli da dođe do stvorenja ugljika u drugim dijelama svijeta, tako da trebamo sklopiti sporazume s drugim zemljama kao što su Kina i drugim velikim dionicima. Dakle, ukoliko doista želimo da ovaj sustav bude funkcionalan i ukoliko doista želimo izvući najveću moguću dobit za okoliš, i ukoliko želimo smanjiti emisije CO2, i ukoliko želimo ostvariti sve ono što je dogovoreno u Parizu, onda doista treba podržati ovaj prijedlog. I iako sam se složila s kolegom iz redova socijalista demokrata, ja bih se također složila sa više transparentnosti i otvornosti, no vjerujem da su pregovarači Europske komisije s dugim pregovorima tijekom trijaloga e, doradili. Nadam se da neće biti nekih e, skrivenih e, elemenata koji bi nas mogli spriječiti da ispoštujemo i potvrdimo ovaj sporazum. Hvala vam, predsjednice. Želio sam se javiti za riječ jer sam sjetila prijedloga komisije koji je svojedobno bio i predlagalo se da se poveže sustav ETS s našim sustavom, dakle naš i e, švicarski sustav i mislim da je ovo jako dobar korak naprijed i bilo bi dobro da se svaka država i svaka industrija koja proizvodi zagađenje da ulože svoj dio truda u smanjenju emisija ugljika i da se stvori međunarodno tržište ugljikom. Kada se poredi ETS sustav Europske unije i Švicarske imamo slično tržište, imamo slična načela i možemo reći da od 2013. do 2020. imamo ciklus i u Europskoj uniji i u Švicarskoj, jedan i drugi imaju linearni faktor e, redukcije. Dakle, to se načelo poštuje i kod nas i u Švicarskoj konfederaciji. Imam samo jedan upit za Europsku komisiju. Sada, kada se radi na analizi drugih mogućih sustava, ja bih želio naglasiti ono što je kolega Žil Parnju rekao, dakle, ja bih bila zahvalna kada bi Europska komisija bila transparentnija, htjeli bismo čuti više informacija o sektorima koji su obuhvaćeni sporazumima, te bi bilo dobro da dobijemo više informacija o drugim mogućim sporazumima i o mogućnostima koje stvaraju s drugim eh, sustavima. Hvala. Hvala, gospod Graf eh, iz Europske komisije. Hvala vam, predsjednice. Dobar dan svima. Želim se sigurno zahvaliti na izvjestitelju, na nacrtu izvješća i hvala vam na eh, vašim eh, dosadašnjim javljanjima koja su uveliko pozitivna bila. Da, mi doista također vjerujemo da se ovdje radi o pravovremenom i pravom koraku dobrom koraku naprijed. Ovdje se radi o prvom povezivanju sustava ETS-a između Europske unije i neke druge države. Dakle, ovdje imamo dva prva povezivanja sustava prodaje ugljika i kao što znamo da se ovdje radi o dugoročnoj politici i koja se konkretizira ovdje i to prvi put sa Švicarskom koja ima doista istina jako sličan sustav europskom. Sad ću samo govoriti na pitanju o sektorima. Pa Švicarci imaju iste sektore više manje kao i Europska unija i rezultat ovih pregovora je da će također biti zrakoplovstvo biti pokriveno tim pregovorima, što je nešto na čemu smo doista inzistirali. Dakle, imamo iste sektore na obje strane koji obuhvaćaju koji sporazum obuhvaća. Vjerojatno ste vidjeli, prošlog tjedna je Europska unija potpisala sporazum i tu se radi o prvom e, pospolnom e, dijelu. Dakle, to je Europska unija potpisala sa Švicarskom e, prigodom sastanka predsjednika Junckera i njegovog švicarskog kolege, gospodina Vojtkarta. I to je jako dobar e, događaj. To je bilo e, napravim samo nekoliko dana nakon što je došlo do revizije Europskog sustava ETS-a, tako da mislim da ova kombinacija događaja potvrđuje samo da je Europska unija samo potvrđuje, učvršćuje svoj ETS e, sustav koji je najveći sustav trgovine emisijskim jedinicama u e, ugljičnim jedinicama na svijetu, a e, ovdje se pokazuje i ozbiljna volja da surađujemo s drugim partnerima koji jednako ozbiljno žele smanjiti emisijske jedinice i koji su spremni ući u sustav trgovina, trgovine emisijskim jedinicama. Sada se vraćamo u Švicarskoj, kao što rekao, sporazum je potpisan i trebali smo naravno uz pretpostavku da će doći do pozitivnog zaključka i u Europskom parlamentu i na vijeću. Kada se dođe do e, usvajanja zaključaka, onda ćemo, mm, će nastupiti pripremni razgovori sa švicarskom stranom o početku provedbe sporazuma. imajući to na umu, sam sporazum čeka dakle, da se usvoji prijedlog zaključka, sam sporazum neće tako brzo stupiti na snagu. Znate, morat ćemo raditi na instrumentima i na europskoj i na švicarskoj strani. Dakle, moramo spostarati da dva sustava mogu se, da se mogu međusobno fizički povezati. Tu su e, registri koji moraju funkcionirati i na europskoj i na švicarskoj strani, onda moramo se uvjeriti da e, sve ono što su švicarci obećali da će napraviti, da je to doista napravljeno, dakle da će uključiti i zrakoplovstvo, to moramo provjeriti. A onda imamo i, kada napravimo sve te provjere, onda ćemo moći dostaviti, e, preći na ratifikaciju. Sad, kao što se mnogi, kao što se mnogi sjetili, ovdje se radi o jako važnom e, događaju. Ovo događa u trenutku, kao što ste rekli, u trenutku kada je tržište ugljikom e, jako dinamično diljem svijeta. Kao što znate, tijekom kopa 23 čuli smo u Bonu dakle, da je Kina u zadnjim fazama realizacije svog nacionalnog ETS-a i kao što znate mi doista blisko surađujemo s Kinom kako bismo kako bi se to konkretiziralo, ali tu su i brojni drugi druge stvari, dakle radi se na tome i u Kanadi i u SAD-u, dakle situacija je jako dinamična i u ovom trenutku ja mislim da je jako važno uputiti ovaj jasan signal i da se konkretizira ovo povezivanje europskog švicarskog sustava. Naravno, jasno je, dakle, treba pripremiti teren za globalno tržište za trgovanje emisijskim jedinicama. Tu moramo imati posla državama koje su voljne napraviti to tržište na nacionalnoj razini. Dakle, neke države su itekako spremne e, i napredovale, neke su već došle do, do provedbe, neke se počinju raditi na tome, ali mi moramo blisko surađivati svima njima kako bi oni izradili čvrste i učinkovite sustave i onda kada to započne, onda treba vidjeti da li je moguće uzeti razmatranje, povezivanje njihovih sustava s našim ali to neće biti odmah sutra, nego evo, na nama je da vidimo da li će možda to možda biti moguće, da kažemo to tako sutra. Što se tiče vašeg pitanja o transparentnosti, to ćemo u svakom slučaju imati e, na umu za buduće razgovore. Hvala. Hvala gospodine Belet, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih jednostavno reći da se slažemo sa svim što smo čuli, naročito s riječima gospodina Parnjoa, kao i gospođe Dali, gospođe Konječne. One se slažu da je došlo do velikog koraka naprijed. Slažem se također i s gospodinom Parnjom koji se žali na to što nema dovoljno transparentnosti da, da bi se cijeli postupak mogao ubrzati to je više nego li točno i moramo poslati poruke drugim institucijama. Slažem se s gospođom Konješnom da je to jedan e, mali korak napred jer svijet je velik a e, čuli smo isto tako i sa situacijom Kineza u Bonu da u jednom času će se i Kinezi tome trebati e, pridružiti. Međutim, eto, uz taj negativan aspekt mislim da sve u svemu se možemo složiti da e, sve skupa ide pozitivno. Hvala, lijepo ste održali mm, ovaj posao. A ako kolege žele uložiti amandmane, moraju se požuriti jer rok za ulaganje amandmana je do danas poslijepodne u 6 sati, a sutra glasamo. Sljedeća točka dnevnog reda je priprema stajališta e, Europskog parlamenta e, za sljedeći višegodišnji financijski e, okvir. Gospođa Jaten Maki je naša izvjestiteljica. Hvala lijepa. i e, dobar dan svim kolegama. Višegodišnji financijski e, okvir trenutan će isteći 2020. godine i sada je komisija načinila prijedlog za novi e, koji će se trebati donijeti u svibnju sljedeće godine. Europski parlament, naročito ovaj odbor, imaju mogućnost da sada kažu svoje mišljenje i to prije nego što li Europska komisija donese svoje stajalište. Kao što znate, višegodišnji financijski okvir koji slijedi je jako neizvjestan, više nego li ikada ranije. S jedne strane utjecaj Brexita na razmjer proračuna je nepoznanica, a ne znamo Isto tako, kakav će odnos Ujedinjena kraljevina imati s Europskom unijom, bude li takvog odnosa uopće? Kao odbor za okoliš prije svega moramo se pozabaviti pitanjima koje su u nadležnosti našeg odbora. Drugim riječima moramo se pozabaviti onim dijelom višegodišnjeg financijskog okvira koji je u našoj nadležnosti. ono što nalazimo u ovom prijedlogu je nekako ono što bismo i mogli očekivati. Izvjesno je da se okrećemo budućnosti i mi pokušavamo tu staviti naše nade i očekivanja. Moramo se pitati što mi kao odbor želimo iz VFO-a. A isto tako moramo sagledati što se ranije događalo. Naime, što se u prethodnim financijskim okvirima događalo, što je funkcioniralo dobro, a što je trebalo e, učiniti bolje. Jer istini za volju nije sve uvijek bilo onako kako smo priželjkivali. Europska unija ne smije trošiti novac protivan ciljevima za koje se zalaže. Moramo dakle promicati održivo nisku i ugljično gospodarstvo kao i puno održiviju potrošnju. Putem proračuna Europske unije možemo podsjecati i podržavati ciljeve vezane za zaštitu okoliša i za zaštitu zdravlja, a moramo misliti i na to da očuvamo biološku raznolikost jasno je da e, sljedeći višegodišnji financijski okvir predstavlja izazov sadašnji On nije nam omogućio da ostvarimo naše ambicije. U Parizu smo eh, se opredijelili za smanjenje emisija od 20% do 2020. godine. Nećemo to, nažalost, uspjeti ostvariti. E, Europska komisija radi na tome da se ispune ciljevi koje ima Europska unija vezane za klimu i za okoliš općenito. Moramo na ispravan način i dovoljno financirati naše financijske ciljeve, a jednako tako moramo to učiniti na transparentan način, što jest ostvarivo, e, budemo li e, se zaista na to usmjeri. Hvala lijepa, sada ću željno saslušati vaše prijedloge. Sada e, riječ ima izvjestelju Sjeni, za početak gospodin Kovačev. Hvala lijepa. Hvala gospođo Jatenmaki. E, vaš rad vrlo je dobar predložak našeg budućeg rada. Rasprava o budućnosti Europe jako se povećala nakon značajnih događaja ove godine, a proračun, višegodišnji financijski okvir, vrlo je važan element u tome zato što bez odgovarajućeg proračuna nećemo moći načiniti ono što želimo. Otkako je sklopljen pariški sporazum na temu klime, klima je zaista značajnija nego bilo kada. Evropska unija mora ostati u prvom planu kad se radi na tim pitanjima i treba naglasiti prijelazak na čistu energiju, dekarbonizaciju našeg gospodarstva te naglasak staviti na kružno gospodarstvo. U tom smislu sljedeći VFO mora pridonijeti ostvarivanju obveza koja je određena, koji su određeni i Ujedinjeni narodi putem razvojnih eh, ciljeva i eh, Također, sredstva za kohezijsku politiku ne smiju se smanjiti. Nakon 2020. godine kohezijski fond i fond regionalnog razvoja vrlo su značajni kako bi se smanjile razlike koje postoje u razvoju pojedinih regija. I isto tako, oni su vrlo važne za najmanje razvijene europske regije. Istovremeno trebaju se koristiti i istraživati instrumenti koji se temelje na tržištu koji će nam omogućiti da realiziramo ciljeve. I za kraj moramo reći da niti jedna država članica ne može sama se nositi sa prekograničnim izazovima. Zato sljedeći VFO mora dati podršku Europskoj uniji, odnosno državama, e, kada se bore protiv E, recimo e, zdravstvenih problema, e, različitih vrsta bolesti, zareznih bolesti i jednakog pristupa zdravstvenim uslugama. Sve su to dakle izazove koji se moraju odraziti u sljedećem VFO-u. Rado ću surađivati s izvjestiteljicom na svim ovim pitanjima. Hvala. Hvala gospodine Kovačev. A sada e, za e SID nemamo ovdje izvjestelja u sjeni, međutim gospođa Dali će govoriti umjesto njega. Hvala lijepa. Naš izvjestelj je gospodin Kaputo, pa ću najprije iznijeti njegov stav po ovom pitanju, a nakon toga ću reći moje osobno mišljenje. Dakle, gospodin Kaputo prije svega zahvaljuje gospođi Jaten Maki. Ona je vrlo pozitivno pristupila izradi ovog mišljenja. Ona pravi reference na prioritete SAD-a, e, na prioritete. Amandmani koje će gospodin Kaputo uložiti e, bit će da se neke stvari stave, stavlja se više detalja. On smatra da se ne poziva na inovativne aspekte e, programa kao što su LIFE i Obzor 2020. godine, kao što nema niti reference na kružno gospodarstvo za life treba također e, uložiti i nove dimenzije, naročito kada se gleda na prekogranične aspekte. Nadalje, treba se boriti protiv klimatskih promjena i treba koordinirati to što rade države članice. Usprkos Brexitu ne smijemo napraviti niti jedan korak natrag po pitanju tih politika, Dakle, vrlo bliska tema tome su naša vlastita sredstva. Moramo ih naći kako ne bismo morali odustati od budućih politika koje smo već odredili, samo moramo imati hrabrosti da ih i e, načinimo. Zato sve je vezana i vanjsko djelovanje Europske unije, surađivanje dakle s trećim zemljama kojima treba pomoći u razvoju tehnologije. Osvrnuo bi se također i na civilnu zaštitu. Gospodin Caputo kaže da je e, u njegovoj zemlji u Italiji bilo potres, ali bilo je i drugih elementarnih nepogoda u drugim zemljama u Europskoj uniji. Civilna zaštita funkcionira, ali mora je se još ojačati. I također e, trebamo paziti e, da e, se klimatske potrebe i potrebe okoliša zaista uzme u obzir i to naročito kada se radi o tome da e, se i ova srednjoročna revizija potvrde sredstva. A sada ako mi dopustite prelazim na malteški. Slažem se da Europska komisija mora strukturirati sljedeći VFO na način da koji će on odraziti prioritete Europske unije. Naročito kad se radi o potrebi da se sačuva glavna uloga koju igra Europska unija po pitanju klimatskih promjena. U tom smislu želim privući vašu pozornost na zeleni klimatski fond i način na koji se on financira. Fond za zelenu klimu je možda Najnoviji dionik e, i način financiranja kad se radi o zaštiti okoliša, on će u potpunosti zaživjeti, kaže govornica, 2015. godine. A trebalo bi, dakle, e, omogućiti financijska sredstva za one zemlje koje se još razvijaju na tom planu. Nažalost, predsjednik Trump odlučio je da SAD istupi iz Pariškog sporazuma, pa neke e, obveze iz Fonda za zelene no, klimatskog fonda e, neke se obveze dakle neće ispuniti. 2 milijarde dolara možda i nisu tako velike na svjetskim razmjerima, ali to i svota jest vrlo značajna, zato što će velik dio sredstava se morati koristiti za izgradnju osnovne infrastrukture kako bi se razvili čisti izvori energije. A dodatna financijska sredstva mogla bi također razviti tržišta koje će privući druga ulaganja. Jer puno ulagati u zelene fondove vrlo je dobro jer oni mogu privući mnoge druge projekte. Europska unija tu mora igrati važnu ulogu kako bi se ostvarila pravilna razina financiranja. Moramo dakle pomoći, a isto tako moramo to uklopiti u proračunsku politiku Europske unije za sljedeće razdoblje koje pokriva višegodišnji financijski okvir. Nadam se da će to ući u izvješće Envija vezano za budućnost višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala, hvala vama. Mm, Ovo što smo čuli vrlo je zanimljivo. A sada riječ ima gospođa Konečna, ona se ne želi javiti na ovu temu, pa ću se stoga obratiti predstavniku komisije, gospođa Bojo danas predstavlja Europsku komisiju. Izvolite. Hvala lijepa, hvala izvjestiteljici, gospođi Jaten Maki, na ovoj razmjeni mišljenja. Gospođa Jaten Maki naglasila je sasvim ispravno da je ovo važan trenutak u razmišljanjima o sljedećem VFO-u. Europska komisija je u ožujku pokrenula ovaj e, razmišljanja sa s bijelom knjigom kao i dodatnim e, knjigom e, sa novim razmišljanjima u lipnju. Izvjestitelji olbrih i Toma također će dati važan obol pripremi sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Europska komisija će u svibnju dati prijedlog za sljedeći VFO. Prijedlozi za VFO sastoje se od sveobuhvatnog okvira e, u skladu s uredbom o godišnjem financijskom okviru, ali i tu ima i mnogih drugih pravnih akata, a e, u tom smislu je e, vrlo dobro što će i dobrodošlo što će ovaj odbor procijeniti realizaciju e, mnogih dijelova sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira, primjerice programa LIFE. Objavili smo također i sredoročnu procjenu tih programa i e, zato je komisiji jako važno da sazna mišljenje ovog odbora. Hvala, gospođo Jaten Maki, izvolite. Hvala lijepa. Hvala kolegama na dobro utemeljenim i stručnim primjedbama. Rado ću s njima nastaviti raditi i očekujem njihove amandmane. Hvala. Amandmane se mogu odlučiti do 15. E, prosinca, a 24. i 25. siječnja glasat ćemo na odboru Envi. E, prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, a to su sladila u pekarstvu. E, izrada e, prijedloga rezolucije. Radi se inače o prigovoru. Gospođa Grosteta je to izradila, ali mislim da je mijenja gospođa Juzo, ne, gospodin Belet. Govorit ćemo sada o sladilima. Oprostite, e, morala sam najprije ti jednog od potpredsjednika mog kluba. Hvala u svakom slučaju. U ime gospođe Grostete, koja govori o korištenju sladila u pekarskim proizvodima. Um, remind us all that the Commission is drawing Europska komisija naime e, sada razmišlja o regulativnim aspektima povlačenja uredbe o e, hrani, a e, po pitanju sladila Bizarno je, naime, smjeti će se i dalje koristiti za marmelade ili za pića, međutim, bit će zabranjeni u pekarskim proizvodima ti e, pekarski proizvodi e, koji se specifično koriste u e, nutritivne svrhe i to sve skupa nema puno smisla jer ovdje se osvrće na javno zdravstvo javno zdravlje. E, a naš glavni argument u tome je da zapravo nema prijelaznog perioda. Činjenica da se ne predviđa e, e, prijelazno razdoblje dovodi u pitanje mnoge takve proizvode. Primjerice kekse i kolače koji su specifično napravljeni sa sladilima za osobe koji moraju smanjiti šećer, primjerice dijabetičari. Jer e, sada oni predstavljaju jedinu alternativu u odnosu na proizvode koji sadrže veliku količinu šećera. Stoga mislimo da bi trebalo ovdje predvidjeti minimalno dvogodišnje prijelazno razdoblje kako bi se sladila mogla drugačije zamijeniti jer se radi o skupini koje koristi koja ima posebne prehrambene potrebe. Neću sada govoriti o argumentu koji je naravno logičan, da to naravno ima puno posljedica po velik broj malih i srednjih poduzeća koji rade u tom sektoru. To su dakle argumenti koje predlažemo jer bi e, oni su zapravo u temelju našeg prigovora i ovdje zapravo citiram što misli izvjestiteljica Grostet. Hvala, a sada drugi kolege, najprije gospođa Juso ima riječ. Puno hvala. Javljam se za riječ kako bih e, podržala ovo pitanje koje upućuje gospođa Grosteti, kako bih podržala njezine argumente. Ne radi se ovdje o pitanju javnog zdravlja. Sladila su sigurna, već dugo su na tržištu i za velik broj drugih prehrambenih proizvoda će biti dopušteni. Radi se zapravo samo o jednom e, problemu vezano za e, pravne aspekte jer ti isti proizvodi su dopušteni e, inače za korištenje, a problem će nastati za osobe koje imaju dijabetes i slične zdravstvene probleme, dok se istovremeno ti proizvodi koriste u drugim proizvodima. Prema tome ima e, razloga da se ovo dopusti. Hvala vam za kraj gospođa Julikara iz Europske komisije. Hvala lijepa. Želim se ovdje posvati na korištenje e, dodataka hrane. Ranije sam već to djelomično i rekla kad sam govorila o fosfatima. Postoje specifični zakonski e, proizvodi i e, točno se zna koji mogu ili ne mogu biti dati potrošačima. Moraju postati specifični tehnološki zahtjevi i sve skupa e, ne smijemo niti zavrati e, e, potrošača i on mora imati dovoljno informacija o tome. Što se sladila tiče, one moraju ispuniti barem jednu od specifičnih uvjeta koji se nalaze u zakonodavstvu vezanim za dodatke hrani a e, sladila moraju udovoljiti sljedećim specifičnim zahtjevima. Jedno da se nadomjesti e, šećer e, za specifičnu hranu ili pak da se radi o hrani koja se koristi za specifične prehrambente zahtjeve kako stoji u direktivi 39 kroz 398. Dakle, zakonski je okvir sasvim specifičan i e, ranije moram reći da su se sladila u pekarskim proizvodima koristila za specifične e, prehrambene potrebe. To je bilo u direktivi 94 kroz 35 ta se direktiva primjenjivala za određene prehrambene proizvode u smislu direktive 89.395. A, a e, ta, a, to je bilo za ljude koji su imali diabetes, jer e, ta direktiva iz 89. godine specifično se time bavila. A e, ta e, je uredba imala preinaku e, za u takozvane paranoc direktivu, a direktivom se kaže da se posebne odredbe mogu dati uključujući i osobe koje imaju probleme, odnosno poremećaje E, mehanizma ugljikohidrata ili diabetes. Komisija je došla do e, zaključka da za takvu vrstu hrane nije potrebno napraviti posebne zahtjeve i zbog toga Europska komisija nije napravila posebna pravila za takvu hranu. Osim toga, direktiva 2009. 39 nije uvijek bila u skladu s funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, a prehrambeni proizvodi sa specifične potrebe su e, ukinute uredbom 609 iz 2013. godine parlamenta i vijeća koja je stupila na snagu 20. srpnja 2016. godine uključivala je i kategoriju prehrane za dijabetičare, odnosno hrane za dijabetičare. To je bilo ključno jer 2013. godine uredba 69 kroz 2013, a počela se primjenjivati u srpnju 2016. godine, je sadržavala sve te informacije, a svi dionici su s njom bili upoznati, uključujući industrija. Dakle, kad se radi o prehrambenim proizvodima za specifične prehrambene potrebe, a naročito za osobe e, koje pate od dijabetesa, smatramo da ne postoji potreba da postoji kategorija pekarskih proizvoda za posebne prehrambene potrebe, dakle niti da se sladila mogu za to posebno e, kategorizirati. Drugim riječima, direktiva 2013. kroz 69 više zapravo nema razloga za postojanje i takvi se proizvodi ne bi više smjeli stavljati na tržište. Smatramo da se uredba treba izmijeniti po pitanju devet sladila koji se koriste u e, pekarskim proizvodima za posebne prehrambene potrebe. Komisija je ovdje u potpunosti poštovala načelo proporcionalnosti, a čak se i smatralo da bi se mogao uvesti posebno prijelazno razbolje za industrijski sektor. Najprije se dakle govorilo o korištenju sladila u prehrambenim proizvodima naročito za specifične skupine kao što stoji u e, uredbi 609 iz 2013. godine. To je također u potpunosti u skladu sa ocjenom znanstvenika koji smatraju da dijabetičari trebaju zdravo jesti i da se mogu hraniti na osnovu normalnih prehrambenih proizvoda. Različite načini prehrane rezultiraju prekomjernom tjelesnom težinom ili pak dijabetisom. Naročito kada se e, jedu e, određene vrste masnih kiselina ili masnoća. A korist e, sladila koje su i dalje bogata ugljokohidratima i e, drugim aspektima je upitan kad se radi o pecivima, dakle trebali ih jesti. Inače, odredba postoji dakle, od 2013. godine i govori i o inovacijama, ali inovacije ne znači samo drugačijih vrsta sladila, već trebaju postojati i pekarski proizvodi koji će imati manje zasićenih masnih kistelina i manje energije. Gospodarski subjekti koji rade na području takvih prehrambenih proizvoda imali su dovoljna vremena, dakle od uredbe iz 2013. godine koja je stupila na snagu 2016. godine a u prijedlogu uredbe se jasno kaže da prijelazno razdoblje za pekarske proizvode postoji za one koji su e, se počeli proizvoditi prije stupanja na snaga njove direktive i oni se mogu još prodavati sve dok se njihove zalihe ne iscrpe. Treba dakle proučiti e, korištenje sladila u Europskoj uniji, treba omogućiti pravične prakse i dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se stvorila pravna izvjesnost za sve dionike i kako bi se došlo do zaštite interesa potrošača i dovoljno vremena da se prilagode novoj pravnoj situaciji nakon e, promjena regulative 2013. godine. A isto tako treba dati odgovarajuće prijelazno razdoblje za proizvode koji su zakonski stavljeni na tržište. Hvala vam. Zastupnica Šaldemoze. Eh, Hvala. Ispričavam se, nisam bila tijekom cijele rasprave, imala sam grupu posjetitelja. Ja sam htjela reći da smo mi protiv ovog prigovora. Mi smatramo da su tvrtke imale dovoljno vremena da se prilagode novim zakonskim odredbama. I da više nisu trebali niti imati, dakle, primjerice za diabetičare ovu paletu proizvoda. Smatramo da su tvrtke upoznate sa zakonodavnim okvirom, imale su mogućnosti pronaći neke e, druge načine, dakle da ponude proizvode odgovarajuće kvalitete primjerice dijabetičarima. Naime, većina udruga dijabetičara smatra da je moguće imati dakle urednu dijetu, zdravu dijetu i bez korištenja ovih proizvoda, dakle protiv smo. Hvala, evo nisam htjela da se ponovno započinje s raspravom, ali evo, tko god se želi javiti ima na to pravo. Zastupnica Zomer. You Also die, die Hvala. Poznat mi je pravni okvir. Komisija je iznijela ovu tehničku argumentaciju na osnovu kojih više ne bi bilo moguće dakle, koristiti ove zaslađivače u ovim pekarskim proizvodima, ali nisu u pitanju samo diabetičari. Ovdje je u pitanju dakle, problem pretilosti. Ukoliko ovi proizvodi ne budu više dostupni, to će biti šteta, zato što bi možda nekim osobama sa viškom kilograma oni pomogli u boljem reguliranju, prehrane. Pa evo na sva zvona se već govori da za dijabetičare nije potrebna posebna paleta proizvoda, ali ne bismo pritom smjeli zanemariti osobe sa viškom kilograma ili osobe sa prekomjernom težinom. što bi bilo loše napraviti kolače sa manje šećera i ugljikohidrata. Zato smatram da je dobro da imamo ove proizvode, pa oni moraju sadržavati određenu količinu ugljikohidrata. Ja se još uvijek ovdje dvoumim zato što mislim da bi određenoj skupini ljudi ovi proizvodi mogli nastaviti koristiti. Bilo bi ih šteta izgubiti sa polica. Dakle, jasno mi je što želi napraviti komisija ali trebalo bi ovo sagledati iz neke druge perspektive. Hvala, zastupnik eh, Belet. Hvala, evo, u ime gospođe Grostet, eh, nemamo tu što previše dodati na ono što su kolegica Somer i drugi rekli vezano uz ovaj prigovor. Mi ne dovodimo u pitanje argumentaciju Europske komisije, govorimo ovdje o interesu potrošača i slažemo se sa potrebom komisije o pravnoj sigurnosti. Tu argumentaciju možemo podržati. Ali kao što je rekla kolegica Zomer, to bi značilo da se kratkoročno ovi proizvodi više ne bi mogli naći na europskom tržištu a evropljani se ne suočavaju dakle samo sa problemom e, dijabetesa već i sa pretilošću i pitamo se ovdje, mm, dovodimo pitanje načelo proporcionalnosti. Prijelazno razdoblje je bilo kratko, te zato predlažemo dodatni period od dvije godine. Ovo je važno, dakle, za ovu skupinu potrošača koji će na ovaj način moći pronaći alternative, dakle među vremenu nastaviti koristiti ove e, proizvode. To će također dati malim i srednjim poduzećima, industriji, dakle dodatno vrijeme da se prilagode. Hvala. Hvala, dolazimo do kraja rasprave. Sutra ćemo glasati. Svi su čuli argumente i znaju što će napraviti. Iduća tema. Prigovor, dakle, vezan uz standarde i rad sustava sljedivosti duhanskih proizvoda, te tehnički standardi obilježja koji se primjenjuju na duhanske proizvode. Dakle, to su dva prijedloga rezolucije autora zastupnika Pedičinija. Njega nema da, bi, da, nam, da nam predstavi svoje prigovore, možemo govoriti, iako on nije ovdje, ako se netko želi javiti, evo nek to napravi, je tu netko ko će nam predstaviti stajalište izvjestitelja, kolega Florenc, dakle Parnjö i zastupnica Zomer.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 O čemu je riječ? Europska komisija se bavi sljedivošću duhanskih proizvoda. Oni su izradili prijedlog, onda je to prijedlog izmijenila i na osnovu toga prijedloga kolega Pedičini je izradio prigovor. O čemu je točno riječ? U budućnosti će tvrtka koje trebaju jamčiti sljedivost proizvoda biti jako međusobno međuovisno, biti jako međuovisne. Najveće riječ je između ostalog i o dijeljenju softvera. Primjerice, Velika tvrtka poput IBM-a e, e bi mogla e, dakle, provoditi ovaj sustav sljedivosti za velike kompanije poput Filipa Morisa. Ovdje se upravo radi o tome da ukoliko takva jedna informatička industrija u svom spektru aktivnosti poduzima takve radnje u opsegu većem od 10%, onda po kolegi iz FDD-a ta tvrtka treba imati 0,5% kontakta sa drugim tvrtkama Dakle, niti jedna tvrtka zapravo ne bi ozbiljno mogla provoditi ove aktivnosti sljedivosti. Vi ovi, ovih 0,5% kontakata znači da ne smije imati apsolutno nikakve, nikakve trgovinske veze sa nekim drugim tvrtkama iz sličnog, dakle, slične djelatnosti. Mislim da je to doista nemoguće. To bi dovelo i do znatnog smanjenja konkurentnosti u ovoj branši. Ako ovdje govorimo o nastanku isključivo novih tvrtki koje su jedine doduše u stanju dokazati da nemaju nikakve međusobne veze niti veze sa ostalim igračima na tržištu, smatram da to nije u redu. Ja sam pročitao dokument, smatram da ovdje ima brojnih nekih drugih razloga za prigovor i ukratko ovaj zahtjev se jednostavno mora odbiti. Hvala lijepo, zastupnik Parnio. Hvala vam, predsjednice, uvaženi kolege. Najprije želim reći koliko mi se koliko cijenim intervenciju predsjednika Florenca koja je puna zdravog razuma. Ja Zatim ja predsjedam e, jednom neformalnom skupinom u Europskom parlamentu, čiji je on član, a koja se protivi ingerencijom iz duhanske industrije glede duhanskih proizvoda. Sada vidimo, već nekoliko godina to traje jako smo oprezni, u ostalom izvojevali smo određene pobjede prošle godine, jer smo željeli većinski isposlovati da Europski parlament odbije financiranje te sljedivosti od strane Europske komisije, a glede jednog proizvođača cigareta. Dakle, kada vidimo ovdje o čemu se radi i analiziramo dva prigovora kolege, da, na prvi pogled ono se može doimati kao opravdanom e, brigom, no istovremeno se bojim da će ti prigovori e, odgađati provedbu sustava sljedivosti i e, izazvati neuspjehe ovog sustava koji je komisija e, uspostavila. A po mom mišljenju, Europska komisija sada se jasno zložila za jedan neovisan sustav e, sljedivosti, neovisan o duhanskoj industriji. Ona daje pravni okvir koji omogućuje da se to ostvari. Uzgled budu je rečeno, ta Europska komisija zadržala je kalendar provedbe usprko složenosti dosija i pritiscima koje vrše e, interesne skupine. Dakle, mislim da trebamo pozdraviti e, Europsku komisiju koja nije htjela e, odgađati ovaj postupak i mogu osobno posvjedočiti da smo u Europskom parlamentu imali više mogućnosti izraziti svoje svoje, svoje eventualno negodovanje. Imali smo zajednički sastanak odbora Envi i odbora za proračunski nadzor 12. srpnja 2017. godine na ovu temu. Više konferencija održano u Europskom parlamentu su organizaciji sa nevladnim organizacijama koje su nam omogućile nama, eurozastupnicima, da izrazimo svoju brigu i želju da ovaj sustav bude doista i stvarno neovisan. I u konačnici važno je reći da su nevladne organizacije koje sudjeluju u ovom postupku i u borbi protiv protiv e, duhana pozvale da se podrži predlog Europske komisije prema e, ovim nevladnim organizacijama. Kad odgađanje ovog postupka e, ide u korist duhanskoj industriji koja je u cilju da spriječi ovaj postupak. Eto toliko predsjednice i uvaženi kolege što sam imao za reći. Hvala, zastupnica Zomer. Also mir ist auch nicht angenehm, wenn hier ein Anspruch Einspruch eines Kollegen der Fünf-Sterne-Bewegung vorliegt. Ähm, allerdings sehe ich auch Probleme. Ähm, pa, ovdje vidim neke teškoće u ovom sustavu sljedivosti, ali ne na način kako je to predstavio kolega Pedicini. Ovo je problem malih e, tvrtki koje proizvode cigare. Imamo ih e, mnogo u Europskoj uniji, to su nekada tvrtke koje se bave obiteljskom tradicijom, imaju desetak e, zaposlenika i za njih bi ovi propisi o sljedivosti bili veliki administrativni teret i veliki trošak. odnosno uopće ne bi mogli uvesti ovaj sustav jer ne bi mogli snositi te velike troškove. Su potrebni novi instrumenti, skeneri, pisači, ovi posebni aparati. To bi značilo i zapošljavanje dodatnog osoblja kako bi cijeli ovaj sustav uspješno funkcionirao. Tu je potom problem obrade podataka, a i tehnički aspekt proizvodnje cigare. Naime, ona treba sazrijevati nekoliko mjeseci, razviti određeni okus, dakle aromu, kad kad je potrebno i do godinu dana. A sada sustav sjedivosti predviđa da tijekom proizvodnje ovog duhanskog proizvoda, da se, dakle, ovaj proizvod već može pratiti, dakle, tu je čitav niz podataka o tome kako je proizvedeno, na kojem stroju, velike, velika dakle razina detalja kome će se onda predati. I u tom kontekstu mali proizvođači ne mogu smjesta dati te podatke. Oni u trenutku proizvodnje još uvijek nemaju poznate kupce na veliko, dakle ne znaju reći kamo će plasirati svoje proizvode. Oni ne mogu upravljati ovako složenim sustavom, to je nemoguće e, za njih u tehničkom smislu. Riječ je o proizvodnji, dakle koja se odvija na licu mjesta u tim skladištima gdje se proizvodi čuvaju. Sjetimo se da je ovaj, ovaj zakonski propis donesen kako bi se smanjila konzumacija e, cigareta. I već smo puno puta čuli ovu priču kada se želi kazniti proizvođače cigareta, onda se postupa na jednak način sa svim duhanskim proizvodima. Kada je riječ o cigarama, onda nije moguće primijeniti iste propise i to sada ne dovodeći u pitanje utjecaj na zdravlje. Mislim da bi komisija trebala ovdje predvidjeti, predvidjeti posebnu regulativu za male proizvođače cigara, jer ne želimo značiti propast za taj sektor potrošači dakle ovih vrsta proizvoda imaju svi više od 35 godina. Ove proizvode ne kupuju najmlađi. Međutim, evo imamo ovaj problem sa sljedivošću i nije mi jasno kako to komisija još nije shvatila jer je trebala osmisliti dakle posebne zakonske odredbe. O situacija je doista apsurdno, dakle, da će i cigare biti podvrgnute istom režimu. U ovoj cijeloj priči oko sljedivosti pokušalo se ograničiti dakle krijumčarenje cigareta naravno ovdje opet govorimo o cigarama koje će ovdje biti dakle kolateralne žrtve ovoga i zato bih e, napomenula Europskoj komisiji da uzmu obzir mogućnost stvaranja posebnog zakonskog okvira za male proizvođače cigara koji će u suprotnosti morati zatvoriti svoje tvrtke ukoliko ovakav zakonski tekst prođe. Ja ne želim pritom podupirati pokret pet e, zvijezdica, ali to mi se čini kao jedini način da se dakle, uzme u obzir ovo moje stajalište. To znači podržati prigovor zastupnika Pedičinija. Uzmite to u obzir i evo izvanredno poduprite ovaj prigovor. Doista ne želim da propadnu ova obiteljska, ova obiteljska tvrtka. Hvala što ste spomenuli ovaj problem. Zastupnica Konečna, izvolite. Sam Konečna, Thank you. Uh, I want to speak on behalf of Len Boylan. Hvala. Govorim u ime Lynn Boylan, ona nije danas ovdje. Ja ću govoriti u njeno ime. The Commission brings us to dilemma regarding implementing acts. Nalazimo se u dilemi vezano uz ovaj provedbeni akt. Mislim da se svi zalažu za održiv e, sustav sljedivosti duhanskih proizvoda koji neće omogućiti plasiranje na tržište krivotvorenih proizvoda, dakle, i međutim ukoliko ovaj zakonski tekst prođe u trenutnom obliku, onda ćemo ga morati znatno izmijeniti kako bismo zatvorili moguću pravnu prazninu koju već primjećujemo u tekstu. Imamo članak, pa, članak poslovnika 160 koji parlamentu daje, daje nadležnost, dakle mogućnost da izloži prigovor. Provedbeni akti su također unutar te nadležnosti i žao mi je što je komisija zakasnila u predstavljanju ovog provedbenog akta te smatra da bi e, mogla dakle izbjeći nadzor parlamenta. njihovim postupanjem mogli bi ugroziti čitav e, moguć sustav, dakle, sljedivosti duhanskih proizvoda. I zastupnica jako loše govori engleski i ovo je gotovo nemoguće prevesti. Također, ovdje je riječ i o podugovaračima. Moramo naime imati sustav koji funkcionira na korist građana na ovom kontinentu, a ne partikularnim interesima duhanske industrije. Od ključne važnosti je da komisija zabilježi našu zabrinutost i da stvori sustav koji će biti neovisan od industrije duhana. Komisija treba urediti svoje prioritete koliko smatra da ovaj prigovor može naštetiti uspostavi rada sustava sljedivosti. Smatram da je nedopustivo mm, dobiti zakonski prijedlog ovako kasno u parlamentu i neću s tim u vezi prihvatiti nikakve isprike, izlike. Parlament e, ima nadležnost djelovati u ovom području u ime europskih građana. Rado ću saslušati mišljenje komisije o ovom pitanju a onda ćemo odlučiti kako ćemo glasati. Thank you for bringing the message to us. Mr. Hvala vam što ste prenijeli tu poruku. Sada gospodin Florenc ima riječ. Nisam siguran da ovdje govorimo o istim stvarima. Duhan, odnosno duhanski proizvodi pravila neće biti izmijenjeni posredstvom ovog dokumenta. Ovdje se radi o postupku koji se može kritizirati, da. Istina, gospoda, gospođa Zomer raspolaže određenim argumentima ovdje kada govori o malim proizvođačima. Ja ne osporavam uopće to što ona govori. Ne kažem da nema problema. No, ako imamo problema, onda lobisti iz duhanske industrije bi trebali predstaviti adekvatan prijedlog. Prijedlog koji sam ja dobio ne pije vodu. S tim se ništa ne može raditi u smislu zaštite malih i srednjih poduzeća. Dakle, ako lobiraju, ok, nemam ništa protiv toga, ali onda nek obave dobar posao, jer ovo što su nam predstavili je jako slabo. Dobro. Da li se još netko javlja za riječ? Ukoliko ne, onda dajem riječ gospodinu Burkovskom iz komisije. Hvala vam. Najprije diži Santa želi izraziti svoje zahvalnost na stalnoj potpori odbora Envi. Zajedno smo prevali veliki put e, od revizije za duhanske proizvode sve do danas kada uspostavljamo zadnji sastavni dio novog režima TPD. Sustav za sigurnost i sljedivost. Trenutni sustav podrazumijeva nekoliko studija, obimne i opširne razgovore, s državama člancama i konzultacije, među kojima javne konzultacije. Tu su bile radionice, razmjena gledišta u organizaciji sa ovim odborom. Taj postupak bio je dugotrajan, ali i nužan kako bismo došli do visokokvalitetnog završnog proizvoda za koji smatramo da uspostavlja valjanu ravnotežu. Tu imamo punu kontrolu sljedivosti i nabave. Imamo tehničke TPD e, za visoke kriterije i zakonodavci su uspostavili zakonski obvezujuće e, obveze koji ne nameću dodatno opterećenje malim proizvođačima. Mi se slažemo da pitanju neovisnosti duhanske industrije mora, mora biti analizirano i vjerujemo da je naš prijedlog doista smislen u tom smislu jer neovisnost ulazi u samu srž ovog e, sustava, uspostavlja se jasna, jasan sustav e, nadležnosti i nadležna tijela trebaju raspolagati u punim informacijama o kretanju proizvoda i za kraj vidi se da u kojoj mjeri se odgovornost nadležnih tijela može provjeravati. Trenutno imamo nekoliko klauzula koje se time bave. Ovi moramo pristupiti na održiv i sustavan način. Mi smo to napravili u svom prijedlogu. Također treba uvidjeti činjenicu da je postojeći postupak e, takav da ukoliko želimo zadovoljiti rokove su zakonodavaca, onda moramo preći na tehnički aspekt posla. Po našem mišljenju to je izazovan, ali ostvariv zadatak. Međutim, s obzirom na države članice žele još e, intervenirati, to, iz, to bi moglo stvoriti dodatne dodatno kašljenje, tako da bismo zbog toga mogli se vratiti na prvu točku implementacije. Nadamo se da bismo mogli izbjeći ovaj ovakav katastrofalan e, scenarij u kojem bi sljedivost e, duhanskih proizvoda bila samo misalna imenica. Nadamo se da to neće trajati dugo. Hvala, sada ćemo zaključiti. A, dobro, gospođo Zomer, javljate se, ali molim vas da budete jako kratki, jer ne želim ponovno otvoriti cjelokupnu raspravu. Da, da, evo, ja imam samo jedno kratko pitanje za predsjednika komisije. Kako komisija naime želi spriječiti da jako mala poduzeća, mikropoduzeća koja se bave proizvodnjom cigara, e, kako žele, kako će izvesti da se ta poduzeća ne, ne, ne ne padnu pod stečaj, znaju li oni kolike to troškovi izaziva za njih i kako će komisija zajamčiti da ta obiteljska poduzeća se ne, ne zatvore jednostavno vrata. Molim komisiju za odgovor. Ukoliko dopuštate odgovorit ću na ovo pitanje ne želim vas e, dosađivati s tehničkim aspektima. Kao prvo su zakonodavci odlučili su da će sustav biti primjenjiv i na druge duhanske proizvode, a ne samo cigarete. Dakle, ovdje govorimo o, o, početku. Dakle, na, druge proizvode koji nisu cigarete primjenjivat će se tek kroz pet godina. Dakle, 25.5.2024. Kao drugo ima čitav niz mjera u ovom prijedlogu koji olakšava zadaću malih proizvođača, dakle oni koji ručno e, ručna proizvodnja isključena je iz e, određenih obveza. Zatim imamo drugačiji sustav izvješćivanja. Duži rok će biti omogućen e, za male proizvođače dakle 24 sata nakon proizvodnje proizvoda. Nije istina da mali proizvođači, odnosno bilo koji proizvođači, trebaju znati tko će kupiti proizvod u trenutku njegove proizvodnje. Ta informacija je ispostavljena onda tek kada se izdaje račun i tek tada e, se može znati ime kupca. Dakle, ne mislim da li su te brige doista osnovane u potpunosti i ne mislim da je dovoljno, da je potrebno još dodatne detalje da vam iznosim, ali ukoliko želite mogu vam to e, dati bilateralno. Hvala. Hvala vama. Ovim zaključujemo raspravu. Glasat ćemo o ovom prigovoru sutra. A zadnji današnji prigovor tiče se glifosata. Dakle, radi se o obnavljanju aktivne tvari glifosata. Prigovor na reviziju komisijinog nacrta. Prigovor je uložila gospođa Konečna. Izvolite, gospođa, možete predstaviti svoj zahtjev. Hvala predsjednice, dragi kolege. Ja ulažem ovaj prigovor u ime svog kluba zastupnika koje je NGL. No, neće biti isviše opširno jer znamo jako dobro u temu. Prigovor je uložen više puta i mi ovdje ulažemo žalbu i želimo da komisija i države članice ne obnavljaju e, dozvolu za korištenje aktivne tvari glifosata s obzirom na prvobitnu e, zabranu i imali smo inicijativu koju smo pokrenuli i koju smo ugostili prošlog tjedna. Želimo da država, države članice i komisija donesu privremene mjere kako bi se zabranila ta aktivna tvar u svim državama članicama te temeljem teksta koji je usvojen u parlamentu. Parlament prima na znanje da prijedlog komisije ne razmatra nikakvo donošenje privremenih mjera u slučaju novih tehničkih saznanja koja mogu izazvati tehničku nesigurnost. Sektor poljoprivrede nije spreman za tako što i to dovodi u opasnost cijelu europsku poljoprivredu, što znači da Europska komisija nije ispoštovala svoje zadatke, svoje nadležnosti sukladno pravilima. Oni koji su zainteresirani za ovu temu znaju koji je događaj organiziran ovo danas. Dakle, država, devet država članica nije glasalo za obnavljanje ovog zahtjeva i u biti ta odluka ne odražava brigu koja je izražena u Europskom parlamentu i koja je usvojena na, potvrđena na plenarnom zasjedanju. Tako da se ispričam, dragi kolege, no ono što se danas poslijepodne dogodilo, Dakle, komisija, ja mislim da je ovo puno nepoštovanje našeg rada, to što je komisija napravila, mi smo bili jako ozbiljni glede prestanka košnjeg glifozata na javnim mjestima, u javnom prostoru, na dječjim igralištima. Od 2009. svjedoci smo korištenja tvari koja dovodi u opasnost naše zdravlje, zdravlje naše djece. A što? Ono što su komisije i države članice danas napravili, odobrenje koje će isteći tek kroz pet godina. I što će onda? Što će se onda dogoditi? Ja mogu razumjeti promjenu političkih stavova velikih igrača, ali oni uopće nisu uzeli u obzir naše, naš prigovor. Dakle, devet država članica bilo je protiv ovoga, no komisija to nije uzela u obzir to znači da komisiju ne zanima mišljenje Europskog parlamenta, niti devet država članica, niti građanskih inicijativa. Mislim da bi nam komisija trebala objasniti kako zamišlja budućnost. Što će se dogoditi kroz pet godina kada će ova tvar biti zabranjena, odnosno kada će biti zabranjena, kada će biti zabranjeno korištenje u javnom prostoru i kako će prestanak biti korištenja te tvari biti provedena, a to je nešto što smo dogovorili u Strasburu. Dakle, ovaj prigovor doista je tematski adekvatan, možda se optuživati da smo populistični ovdje. Mi nismo populisti, mi to radimo zato što e, komisija čuti ne želi reagirati na naše prigovore. Hvala, ima nekoliko govornika. Prva je gospođa Ajuso. Najviše hvala predsjednice, ja ću govoriti u ime kolegice Graf, koja se slaže s mojim stavom. Dakle, suočeni smo sa evo, novim prigovorom o korištenju glifosata, no posao koji je do sada obavljen ozbiljan je rigorozan, pragmatičan i uzeo u obzir sve stave i tu se radi o uravnoteženoj poruci koju šaljemo državama članicama što se tiče država članica, ako želimo odaslati poruku državama članicama, odbor se danas sastao i države članice su se složile s petogodišnjim periodom. Ukoliko se poruka pošle komisiji, komisija mora imati na umu ispoštovati ih pet godina. To je ono što smo predložili zadnji put. No, meni se čini da se ovdje radi samo još jednom načinu da se ovaj dosje i dalje drži otvornim nekolicina klubova e, su silno zainteresirani za to. Što se tiče onih koji misle da nas komisija nije saslušana, ja ću reći da to nije točno, jer pravno gledano komisija treba zakonodavno djelovati i odlučiti između dvije stvari. Dakle, taj pojem phasing outa nije prihvatljiv. Samo države članice mogu odlučiti da postupno povuku neke komercijalne proizvode. A suštinski govoreći, ukoliko države članice žele zabraniti glifosat, onda trebaju izraditi dodatne alternative za te proizvode kako bi profesionalci mogli imati na raspolaganju zamjensku tvar koja će imati odgovarajuću kakvoću i cijenu. U suprotnom, može se doći, može doći do opasnosti da poraste cijena poljoprivrednih proizvoda i da dođe do nepravedne tržišnog natjecanja na međunarodnoj razini. Ja ovdje mislim na poljoprivrednike, no oni nisu jedini koji koriste glifozat, tu su također e, To je pitanje također i održavanje željezničkog prometa na tračnicama, ukoliko također ne želim, dakle, na primjer, ako želimo izbjeći da dođe do varničenja prilikom kretanja vlakova i požara. Dakle, glifosat se koristi u stračnice, zatim tu su i određene tvari e, koje su odobrene od strane naših agencija. Ukoliko sustav ne valja, onda sustav treba zamijeniti. No, ukoliko diskreditiramo te agencije, onda jedino što ćemo stvariti jeste opća kriza povjerenja i želim ovdje podsjetiti na još jednu stvar. Države članice trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti jer su one te koje donose konačnu odluku. I danas su donijele tu odluku, tako da mi je žao toga, no želim reći da smo puno razgovarali o glifozatu. Svaki put kada smo o njemu razgovarali, Mislim, često se razgovaralo o tome u parlamentu i puno se čulo tih informacija o tome svemu. Hvala, gospodin Pavel Pop. Hvala, predsjednice. Evo, nisam se htio javljati, no moram. Jer ovdje moram prosvjedovati protiv ovog tumačenja koje uvažena kolegica Dele ovdje E, navod iznosi, jer ja mogu citirati rezoluciju parlamenta koja je usvojena u listopadu. Europski parlament poziva e, komisiju da donese nužne mjere kako bi se prestalo koristiti glifozat e, dakle 15, do 15.12.2022. i da se ne koristi glifozat nakon tog datuma. Dakle, mi nismo tražili za obnovu, već za postupno, postupni prestanak koristenja korištenja e, glifozata i to jasno i transparentno. Molim vas, uvaženi kolege iz redova Europske pučke stranke, molim vas da ne tumačite krivo ono što je velikom većinom usvojeno u Europskom parlamentu. A sada ću nastaviti na češkom. Dakle, nema se više što dodati ovome što je kolegica konačna rekla. Naš klub zastupnika misli podržati ovu rezoluciju, jer rezolucija koja je usvojena u listopadu, tehnički govoreći i zakonodavno govoreći, je korektnija, ispravnija. Ona sadrži više točaka i argumenta koji se tiču ove teme Dakle, kako ne bismo oslabili rezoluciju koju usvojio nas sa 355 glasova, mi izvorno nismo namjeravali podržati ovu rezoluciju. Ja sam, evo, savršeno iskreno nastupam. Dakle, zamijeniti jedan jak tekst drugim razvodnjenim tekstom nije potrebno po našem mišljenju. No, ipak ćemo ovo sutra podržati tim prije zbog onoga što smo čuli iz redova pučana upravo sad. Ja doista odbacujem ovakvo tumačenje, to jest krivo tumačenje. Kako se usuđujete tumačiti tekst koji je parlament usvojio, kako se usuđujete tumačiti ga na ovaj način? Ja sam mu nekoliko puta prosvjedovao ja, na društvenim mrežama, to ću raditi u tisku i ono što kolegica uh, radi ovdje i u tisku. Upravo zbog toga ćemo podržati ovaj tekst e, sutra na glasanju, iako to nismo namjeravali izvorno. Hvala, gospođa Hazekamp. Hvala, predsjednice. Čestitam Europskoj komisiji. Doista, sve su napravili kako bi glifosat ostao na tržištu i uspjeli su. Mi to znamo, dakle većina europskih država članica popustila je pod pritiskom Mosanta i Europske komisije. I izglasana je ova većina kako bi ta tvar ostala još pet dodatnih godina na našem tlu, iako je kancergena i uništava tlo u prijedlogu komisije ne postoji nikak, ne postoje nikakva ograničenja i restrikcije korištenja, iako je to bio jedan od važnih preduvjeta koji je spomenuo Europski parlament, a taj phasing out, dakle postupni prestanak korištenja koji je tražio Europski parlament, uopće se ne nalazi u usvojenom prijedlogu. Također se ne spominje ni to da se ovdje radi o zadnjoj dozvoli korištenja. Dakle, Europska unija daje bezuvjetno zeleno svjetlo za korištenje najvećeg otrova na svijetu. Tu se radi o otrovu koji je neupitno kancerogen za životinja, a vjerojatno i za čovjeka. To znači da će da veliki broj naših sugrađana ima već te stvari u svom tijelu. To je otrov koji ugrožava e, opskrbu vodom naših regija. Predsjednice, Europska komisija dovodi opasnost 500 milijuna građana i životinje i tako dalje i to temeljem manipuliranih studija. Imamo građansku inicijativu 3 milijuna građana koja je samo e, odbačena pokretom ruke. su sugrađana će biti sve manja. Pitanje glifosata je onaj zadnji čavao koji se zakucava u ljes Europske unije i Europske komisije. Hvala. Hvala. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ukoliko ne, onda predajem riječ gospođi Juliker. Hvala predsjednice. Na odgovor nasa rezolucije da se odmah e, zabrani glifozat, da se donesu nužne privremene mjere kako bi se postupno u potpunosti izbacila ova su tvar iz Europske unije. Želim ponoviti stav komisije koji je takav da ne postoje znanstveni ili pravni razlozi koji podupiru zabranu glifozata u kontekstu e, pravnih mjera na snazi. Glifozat je e, pomno analiziran od strane država članica, Europske agencije za zaštitu hrane i Europske agencije za kemikalije i zaključci u svim slučajevima su isti. Klasifikacija glifozata kao karcinogenog proizvoda nije opravdana. Nacionalna tijela i zemlje diljem svijeta, Kanada, Japan, Australija, Novi Zeland e, i e, WHO i e, FAO su zajedno došli do istog zaključka Međunarodna agencija za istraživanje karcinama koja je isto tako tijelo svjetske zdravstvene organizacije, jedine su ključne organizacije, važne organizacije koje imaju drugačije mišljenje o karcinogenosti ove tvari. Pride tome u studenom 2017 e, objavljeni su rezultati jedne dugoročne analize o karcinogenosti u SAD-u i tu nije otkrivena nikakva poveznica između dugoročne izloženosti glifozatu američkih poljoprivrednika i karcinoma. Što više tu dolazi do zaključka da kada se e, ispravno koristi glifozat, on ne predstavlja e, nikakvu opasnu, neprihvatljivu opasnost za ljudsko zdravlje niti za okoliš. Stoga i kao što je to ponovljeno u nekoliko navrata pred ovim domom, imajući na umu dubinsku analizu svih raspoloživih podataka, kako trenutno stvari stoje, nema razloga da se dovodi u pitanje trenutni znanstveni zaključci koji su provedeni u Europskoj uniji da se spriječi korištenje glifozata u Europskoj uniji. Što se tiče koncepta phasing out, dakle postupnog prestanka korištenja, želim naglasiti da u okviru trenutnom zakonodavnom kontekstu ovaj postupak može e, biti pokrenut samo kada nije obnovljeno korištenje neke određene tvari. No kao što sam rekla, ne postoje ni pravni ni e, znanstveni temelji da se ne obnovi e, dozvola za korištenje glifozata i stoga postupno ni prestanak korištenja nije moguć. Temeljem rezultata ove znanstvene analize i imajući u obzir i druge opravdane legitimne zahtjeve, među kojima i zahtjeve Europskog parlamenta i 24. listopada 2017. komisija je uzela razmatranje e, mogućnost da se na pet godina e, odobri e, ponovno korištenje, odnosno produži korištenje, za korištenje glifozata. Nekoliko država članica jasno je reklo da će podržati obnovu u, na duži rok od petogodišnjeg razdoblja. Imajući na umu pravne obveze i činjenicu da glifosat zadovoljava kriterije odobrenja iz eh, zakonodavstva o pesticidima, Imajući obzir e, okolnosti, komisija je iznijela svoj prijedlog 27. E, listopada e, studenog odboru za pritužbe i zahtjeve komisije podržala je kvalificirana većina država članica. Najpša hvala. Hvala vama. Dakle, i ovom prigovoru glasat ćemo sutra i ovim zaključujemo dnevni red današnje sjednice. Vidimo se sutra ujutru u 9 sati. Najviše hvala.